držati isti standard. E, tekstovi e, koji su usvojeni 5. i 6. drugog sada su dostupni. Imali kakvih komentara kolega? Ako nema,